koji su usvojeni su svima podijeljeni, i imali prigovora. Ovime je usvojen zapisnik. Obavješavam za nas da imamo među diplomatima i jednu delegaciju pod vodstvom patrijarha Filareta i delegaciju iz Kijeva iz čitave Ukrajine i u ime Europskog parlamenta. Želim zahvaliti njegovoj svetosti na današnjem prisustvu. Ovo prisustvo je e, snažna poruka u korist mira i dijaloga. Doista nam je čast ugostiti vas u Europskom parlamentu. Nakon ostavke zastupnika Bera imamo na znanje da je upravo